predstavnike i naših e, suradnika i tajništva i otvaram ovu sjednicu za inauguraciju ovoga odbora vanjskog uplitanja u demokratske procese Europske unije, uključujući i dezinformiranje. Cilj ovoga sastanka je imenovati predsjedništvo odbora i to imenovanjem predsjednika ili predsjednice i četiri podpredsjednika sukladno članku 213. poslovnika Europskog parlamenta. Zaprimili ste dnevni red. A postupak izbora je sljedeći. Prvo ćemo imenovati i glasovati za predsjednika ili predsjednicu odbora, a nakon toga ćemo odabrati četiri ili manje potpredsjednika. Dakle, sada ću navesti imena zamjenskih zastupnika, odnosno članova odbora koji će sudjelovati u glasovanju. Imena su nam dostavljena do jučer na večer i ako dođe do promjena, klubovi zastupnika moraju izvijestiti o tome privremenog predsjednika prije otvaranja glasovanja. Dakle, sljedeća su imena zamjenskih članova. Grupe IPP, pan Nacho Sanchez Amor, grupe SND i pan Petras Austrevicius e, z grupy Renew, a więc czterech zastępców E, vitam. Dakle, imamo četiri zamjenska člana. Pozdravljam sve još jednom, sve prisutne, dakle i zamjenske članove. I sada možemo pristupiti izborima. Kandidata treba imenovati klub zastupnika ili barem jedna desetina članova odbora. Nakon prvog kruga glasovanja, ako bude glasovanja, kandidat može povući svoju kandidaturu i drugi kandidat se može umjesto toga istaknuti. Sada trebamo provjeriti imamo li kvorum, dakle jesu li prisutni barem deset članova, odnosno četvrtina članova odbora. Evo, brzo ću vas prebrojiti i vidim da nas ima nekoliko desetaka ovdje u dvorani, dakle rekao bih da imamo kvorum i stoga će izbor biti valjan. Kandidat treba dati svoju privolu na izbor, treba biti punopravni član odbora, ne zamjenski član. I to treba biti osoba koja se pridržava dobre prakse i koja je podnijela također i svoju izjavu o financijskom interesu. Evo sada molim klubove zastupnika da predstave svoje kandidate za predsjednika odbora. Podsjećam da ako jedna petina barem zastupnika ne zatraži tajno glasovanje kandidata ili kandidatkinju ćemo odobriti aklamacijom. Evo sada otvaram predstavljanje kandidata. Izvolite. Gospođa Mađorino. Gospodin Mađorino, prosite. Hvala. U ime SID-a za predsjednika odbora predlažem eh, gospodina Rafaela Glucksmana. Hvala. Hvala, zastupniče Majorino. Imamo dakle jednog kandidata iz SID-a, gospodina Glucksmana. Ima li drugih kandidata? Ne vidim da se itko javlja za riječ, dakle, molim vas eh,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 I sada ću zamoliti našeg novog predsjednika da nastavi predsjedavati ovim sastankom. Są dokonane, jak rozumiem, przez e, się moja rola. Dakle, imali smo izbor aklamacijom i time ja prestajem biti predsjedavajući ovim sastankom i riječ preuzima zastupnik Bruksman. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Dame i gospodo zastupnici, dragi kolege, na samom početku želim citirati riječi Winstona Churchilla, demokracija je najgori oblik vladavine osim svih ostalih. Demokracija je naš e, sustav koji je bolji od ostalih i to je naše blago zajedničko blago koje moramo moći zaštititi. To je također okvir unutar kojeg možemo iskazati svoje razlike neslaganja. Taj okvir je za sve nas ključan, no isto tako je osjetljiv i izložen prijetnjama. Posljednjih godina koordinirani napadi su se pojavili u europskim demokratskim društvima. Cilj je poremetiti demokratske procese i ugroziti povjerenje u naše institucije, ugroziti konsenzus koji ujedinjuje naš narod iza ideje demokracije. Danas više nemamo naprosto pravo biti naivni. Ta uplitanja e, njima upravljaju paradržavni ili državni akteri i to u različitim oblicima. Financiranje političkih stranaka ili kampanja, kibernapadi, koordinirane kampanje dezinformiranja, naše pravo, suverenitet i sigurnost su dovedeni u pitanje. Europska politička scena ne može biti tržište na kojem neprijateljske strane snage provode svoju volju. Mi nismo na prodaju i naša demokratska društva nisu na prodaju. Osnivanje ovog posebnog odbora vrlo je snažan signal i mislim da moramo biti svjesni odgovornosti koja će nam biti povjerene u sljedećih 12 mjeseci zajedno s potpredsjednicima, koordinatorima, izvjestiteljicom, izvjestiteljima u sjeni i svim članovima ovoga odbora radit ćemo na pokušaju da se uspostavi inventar prijetnji koje prijete našim demokratskim društvima, te ćemo iznijeti konkretne preporuke i zakonodavne prijedloge kako bismo se bolje nosili s tim prijetnjama, što bi moglo i trebalo zajamčiti e, da naša demokratska društva e, žive i dišu. Naš zadatak je doista velik i želim vam e, iskreno zahvaliti na povjerenju koju ste mi ukazali. Povijest će nas suditi, tako da mislim da trebamo bez daljnjeg odgađanja prionuti na posao i učiniti demokraciju još življom i snažnijom. Hvala. Donc, commençons le travail. Dakle, predlažem da krenemo s radom. S obzirom da imamo kvorum, kao što smo provjerili, želim e, zamoliti da se predstave kandidati za dužnost prvog potpredsjednika ili prve potpredsjednice ovog e, posebnog odbora. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i želim vam prvo čestitati na izboru. U ime PPA predlažem gospodina Javijera Zasanehosa za prvog potpredsjednika ovog odbora. Euh, Hvala lijepo. Ima li još prijedloga, još kandidata iz ostalih klubova? Zamolit ću zastupnika da nam kaže je li suglasan sa imenovanjem. Nije nazočan, ali je naznačio da je suglasan, tako da ćemo glasovati aklamacijom. Imajući u vidu da je kandidat e, prihvaćen aklamacijom, ispunio je izjavu o financijskim interesima, te izjavu o kodeksu ponašanja i te članovoga odbora sada je imenovan za dužnost prvog potpredsjednika ovog posebnog odbora. S obzirom da je jedno od načela rada u Europskoj uniji da sastav odbora odražava različitost i da se držimo načela pariteta, da nas nećemo moći nastaviti s izborom ostalih potpredsjednika iz sljedećeg razloga. Prije svega moramo imati i potpredsjednicu, a ne samo potpredsjednike. Iz tog razloga se odgađa glasovanje o ostalim potpredsjednicima nakon sljedeće plenarne sjednice i Ovime možemo ustanoviti da je određena konstitutivna sjednica, naš odbor je ustrojen i jedino što je sada bitno je naš daljnji zajednički rad. Hvala vam lijepo i vidimo se sutra kada ćemo održati prvi službeni sastanak posebnog odbora. Hvala lijepo. I molim koordinatore da ostanu u dvorani, pa ćemo nakon toga imati sastanak, nakon 10 minuta. Hvala. Merci. va va